puhemies the sitting is open. good morning everyone and today is otvaramo sjednicu danas je međunarodni dan žena pa smo dnevni red organizirali